ljudskim pravima i e, tehnologijom e, i tehnologiji u trećim zemljama. Izvjestiteljica ima riječ e, četiri minute. Yes, it's working. Technology is great thing. Thank you, President. tehnologija funkcionira, da. zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, uživala sam u našoj suradnji o ljudskim pravima i tehnologiji. Zahvaljujem na tome. Osim toga zahvaljujem ljudima diljem svijeta koji su dali svoj doprinos, mnogi od njih putem interneta. Zahvaljujući njima nacrt teksta je daleko bolji i snažniji i očito je da crowdsourcing funkcionira. E, razvoj tehnologije ima velik utjecaj na ljudska prava i što se tiče njihovog unapređivanja i ograničenja. Može doći do unapređenja pristupa informacijama, slobode izražavanja i informacijama, ali isto tako imamo više informacija o zlouporabi ljudskih prava, otkriva se korupcija, a osim toga e, tehnologija omogućava e, otvoren pristup internetu za više ljudi. Upravljanje katastrofama eh, i razni drugi eh, događaji sve više se oslanjaju na korištenje tehnologije i interneta. Međutim, isto tako dolazi do zlouporabe, eh, dolazi do cenzure, masovnog nadziranja, praćenja pojedinaca i neovlaštenog pristupa kretanju pojedinaca, presretanju i tako dalje. Osim tehnoloških specifikacija, kontekst u kojem se koristi informacijska i komunikacijska tehnologija uvelike utječe će na pitanje hoće li doći do unapređenja ili kršenja ljudskih prava. Moramo vidjeti e, koji zaštitni mehanizmi postoje, koji mehanizmi nadzora se primjenjuju. Ovi aspekti se trebaju pažljivo promijeniti, e, proučiti i pratiti u sklopu europskih politika. E, moramo voditi računa o agresivnom uplitanju tehnologije u pitanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava. E, vrlo često se tu govori o lažnoj dihotomiji e, i govori se o tome da e, je ograničenje ljudskih prava opravdano zbog pitanja sigurnosti, a zapravo se oni međusobno trebaju osnaživati. I zapravo sustavi koji se razvijaju u Europskoj uniji ne smiju se bez daljnjega prodavati na trećim tržištima gdje može dolaziti zlouporabe i uvjerena sam e, da europske institucije i službe e, čine sve što je u njihovoj moći e, kako bi zaštitile svoje diplomate i svoje ljude od sustava o kojima ovdje govorimo. i obavještajne službe, svi oni koji imaju loše namjere kombiniraju intruzivne tehnologije koje se proizvode u Europi. Vjerodostojnost europske vanjske politike izravno se dovodi u pitanje ukoliko e, neko poduzeće iz Italije dobije licencu da proda e, neki softver e, Rusiji ili nekoj trećoj zemlji iako mislimo da postoji zaštita putem lozinke ili nekih dodatnih mjera. Ali dolazi do daleko gore situacije. Aktivisti koji se bore za zaštitu ljudskih prava diljem svijeta trebaju biti zaštićeni. Mi ih trebamo štititi, a ne da dolazi do zlouporabe i kršenja njihovog prava zahvaljujući našoj tehnologiji. Drugim riječima, naše institucije trebaju ugraditi tehnologiju u sve politike i u sve politike za zaštitu ljudskih prava. U ovom izvještaju sadržano je jako puno konkretnih ideja. Jedna od snažnih preporuka je da ne smije postojati zabrana što se tiče tehnologija enkripcije ili zahtjeva za predaju ključeva. E, umjesto toga u vanjskoj politici trebamo obučavati aktiviste, novinare i druge koji su suočeni s represijom i kršenjem ljudskih prava sa znanjem e, i mogućnostima da se zaštite koristeći komunikacijsku tehnologiju. Europa ima mogućnosti i treba imati ambiciju da bude e, čelnik i ima vodeću ulogu što se tiče zaštite ljudskih prava diljem svijeta. To je moguće samo ako to pokažemo vlastitim primjerom. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. E, pet govornika će imati priliku govoriti. Mislim da je to fair za sve izvjestitelje. Jedna minuta, gospodin Polčak. E, I istaknula bih da ukoliko je netko sudjelovao u prethodnoj raspravi, eventualno neće imati priliku dobiti riječ e, nakon sljedećeg izvještaja. Izvolite. Hvala lijepa. E, želio bih zahvaliti na tome što ste podnijeli ovaj izvještaj. Po mom mišljenju riječ je o vrlo važnom izvještaju koji govori o vrlo relevantnim pitanjima. Postavlja se pitanje za koliko novca smo spremni prodati svoju savjest. Koliko novca će uzeti poduzeća i prodati svoju savjest. Primjerice poduzeća koja obavljaju poslove koji su eventualno nezamislivi u Češkoj ili općenito u Europskoj uniji. U izvještaju se bavimo i pitanjem e, koliko se mogu prenijeti pitanje zaštite prava na druge zemlje. Po mom mišljenju postoje e, brojna e, ljudska prava koja su univerzalna i ta prava imaju vrijednost koja nadilazi e, vrijednosti kao što je zapošljavanje ili BDP. Međutim, e, ne smatraju svi na svijetu da je tome slučaj kao i mi, stoga je jako važno baviti se ovim pitanjima. Hvala lijepa. Sada jedna minuta, gospodin Kaputo. Hvala lijepa. U ovom prijedlogu do izražaja dolaze i rizici e, koji proizlaze iz korištenja novih tehnologija, posebno zbog korištenja interneta. To tim više dolazi do izražaja zato što dolazi do kršenja raznih e, etičkih postulata. Sve veći je rizik e, kada se nova tehnologija koristi za potrebe praćenja i nadziranja. Stoga je potrebna kontrola i nadzor kako bi se štitila ljudska prava čak i ako postoje plemeniti ciljevi što se tiče korištenja ove tehnologije. Stoga je jako važno biti pažljivi i voditi računa o tome tko ima priliku koristiti napredne tehnologije. E, tu je potrebno voditi računa o svim aspektima korištenja ove tehnologije budući da posebice se koriste i za istraživanje, istragu, nadzor i tako dalje.

Poštovana gospođo predsjednice, poštovani gospodine potpredsjedniče komisije. E, bez daljnjega informacijska i komunikacijska tehnologija predstavlja važno pitanje e, što se tiče e, napretka, a i širenja informacija kada govorimo o kršenju ljudskih prava. Međutim, dolazi i do zlouporabe. Gospođa Šake izradila je izvrsno izvješće. Mislim da moramo biti spremni i priznati e, da je sudjelovanje nekih europskih poduzeća u raznim poslovima dovelo do urušavanja naše vjerodostojnosti zbog poslova sa Iranom, Bjelorusijom. Govorim o e, telekomunikacijskim poslovima e, i poslovima Nokia, Siemensa i tako dalje. Ovdje je važno istaknuti da pružatelji usluga E, i mreža trebaju podnositi izvještaje o vezama sa opresivnim režimima. Isto tako moramo zaštititi inovatore. Hvala. E, gospodin Arno, jedna minuta, izvolite. Ima zapravo jako puno toga dobroga u ovom izvještaju i mislim da moramo biti vrlo pažljivi kako bismo izbjegli nepotrebnu cenzuru, posebno što se tiče interneta. Iako ja osobno smatram da bi to najbolje ostvarile nacionalne vlade, a ne diktat Europske unije. Skrenuo bih pozornost na stavak 19. Tu se radi o nametanju zapadnih vrijednosti trećim zemljama kao preduvjetom za razvoj trgovine sa zemljama u razvoju. Za mene je to ne samo neprihvatljivo, nego i arogantno, jer djeluje kao da mi mislimo da bolje znamo što je dobro za zemlje u rame i da mi trebamo govoriti njima što one trebaju raditi i time narušavamo njihov suverenitet. Stoga ne mogu podržati izvještaj koji sadrži takav izrečaj. Hvala lijepa. Dajem riječ e, povjereniku Timmermansu. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, zahvaljujem gospođi Šake na ovom e, odličnom izvještaju. To nas posjeća na Davida Erosa i ono što on piše o nedostacima moderne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije u ovom izvještaju e, sadržane su brojne relevantne ideje koje predstavljaju izazov i potrebu za djelovanjem. E, sadržan je poziv komisiji da uloži dodatne napore što se tiče unapređenja e, zaštite slobode, upravljanja internetom i pitanje sigurnosti. Sve to sadržano je i u nedavno usvojenoj komunikaciji komisije. Europska unija potiče zaštitu ljudskih prava u svim područjima vanjskog djelovanja. E, u današnje vrijeme informacijska i komunikacijska tehnologija ima sve važniju ulogu u svakodnevnom životu. E, što se tiče mobilne telefonije, uloga je sve veća, a važna je i snažna poveznica sa zaštitom ljudskih prava, a to je ključ u našim naporima za promicanje ljudskih prava i demokracije. Stoga dijelimo gledište Europskog parlamenta i smatramo da je u ovoj tehnologiji ključ za poticanje zaštite ljudskih prava. E, dijelimo i zabrinutost koja dolazi do izražaja što se tiče određenih temeljnih prava, posebno kada govorimo o slobodi izražavanja, pravo na privatnost, zaštitu osobnih podataka. Sve to može biti e, predmet e, zlouporabe, može doći do proizvoljnog nadzora, praćenja, presretanja komunikacije, narušavanja prava na privatnost, a posebno ako se to obavlja masovno i iz razloga koji nisu zakoniti. E, zato je potrebno da svi mi udružimo snage i štitimo ljudska prava. Trebamo promicati e, razvoj sposobnosti za demokratski nadzor kako bismo mogli pratiti djelovanje obavještajnih službi i policijskih snaga kako bismo spriječili njihovu zlouporabu u smislu narušavanja slobode govora i slobode izražavanja. E, mi smo odlučni u tome da ćemo e, poticati poštivanje ovih načela u odnosima sa trećim zemljama. I zato komisija e, podržava imenovanje izvjestitelja Ujedinjenih naroda o pravu na privatnost. Jako je važno osigurati da naš odgovor na terorističke napade nema negativan utjecaj na temeljna prava, posebno e, slobodu izražavanja informacije i pravo na privatnost. Europski program za sigurnost koji je komisija usvojila ove godine jasno daje do znanja da će komisija preispitati svaku sigurnosnu mjeru i njezinu usklađenost e, sa temeljnim pravima, a istodobno će voditi računa o učinkovitosti tih mjera. Europska unija E, podupire aktiviste i neovisne novinare e, da koriste e, informacijske i komunikacijske tehnologije u borbi za slobodu. Isto tako potičemo slobodu medija, pluralizam i pokrenuli smo dva nova projekta u okviru Europskog centra za slobodu medija, a uz podršku ovog parlamenta. U tom projektu bavit ćemo se kršenjem ljudskih prava u medijima, u Europi i susjednim zemljama i podupirat ćemo slobodu izražavanja i slobodno novinarstvo. Europska unija također usvaja sankcije E, kako bismo spriječili autoritarne režime u korištenju tehnologije u borbi protiv aktivista i boraca za ljudska prava, primjerice u slučaju Sirije. Osim toga, Europska unija e, preispituje svoje kontrole izvoza kako bismo spriječili izvoz osjetljive tehnologije koja se može zloupotrijebiti e, u kršenju ljudskih prava. Osim toga, uvodimo E, kontrolu izvoza intruzivnog softvera i tehnologije za praćenje interneta. Istražujemo osim toga mogućnosti da proširimo kontrolu izvoza i na tehnologije e, za nadzor kibernetičke tehnologije kako bismo spriječili e, kršenje ljudskih prava. E, kao što je gospođa Šake navela u svom izvještaju, doista postoji potreba da se e, ugrade tehnologije u sve politike e, kako bismo promicali ljudska prava u vanjskom djelovanju. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje zajednički rade na ostvarenju tog cilja. Promičemo slobodu na globalnoj razini. Moramo preuzeti zajedničku odgovornost za taj cilj. Svi mi i e, privatni sektor, državne institucije, europske institucije i pojedinci. Europska unija je spremna ponoviti svoju odlučnost da promiče e, neometan i nediskriminirajući pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Hvala. Zahvaljujem. Rasprava je završena. O ovom izvještaju glasovat